Sukladno pravilu 105.6, točka predsjednik konferencije predsjednika odbora izvijestio me da nije bilo prigovora na sastanku konferencije predsjednika odbora vezano uz preporuku odbora ENVI da ne bude primjedbi na provedbeni akt. Ukoliko ne bude primjedbi od strane nekog kluba zastupnika ili zastupnika, u skladu sa odgovarajućim pragom u roku od 24 sata, preporuka će se smatrati usvojenom, u protivnom će se o njoj glasovati. Preporuku možete pronaći na internetskim stranicama plenarne sjednice. Zaključujemo ovu objavu.